uzeti u obzir, treba uzeti u obzir i oni koji su izabrani. Hvala. A sada gospodin Pošpišil želi postaviti pitanje. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ja e, podupiram ovaj e, prijedlog jer e, vjerujem da svijest o europskim vrijednostima treba jačati i zbog vlastnog iskustva u e, Češkoj znam da stavljanje naglasak na osvještavanje o Europskoj uniji među mladima je važna. Mnogi mladi ne znaju gotovo ništa o tome o čemu se zapravo radi u Europskoj uniji. Onda pod utjecajem e, raznih kampanja dezinformacije ne razumiju i ne shvaćaju Europsku uniju kao E, dobrovoljnu uniju zemalja koje podopiru slobodu, demokraciju i prava. Upravo je zato ovaj dio programa toliko važan. Ja putujem e, po zemlji, e, dolazim u razne škole i nekad sam doista tužan zbog neznanja koje mladi pokazuju o tome o čemu se radi u Europskoj uniji. Tako da pozdravljam povećanje sredstava za ovaj program. Mislim da će on biti vrlo koristan. Zahvaljujem. Ovime zaključujemo spontano javljanje za riječ, a sada dajem riječ povjerenici Jourovoj u ime komisije. Hvala, uvaženi zastupnici. Ova rasprava pokazuje e, važnost e, i vašu potporu programa prave vrijednosti kao i to da treba imati budućnost. Bila ovo zanimljiva rasprava e, u ovom trenutku kada smo čuli razna tumačenja riječi jednakosti, quality. Ja ću osobno također reći da u jednom trenutku moje osobne povijesti na mjestu povjerenice odgovorne za temeljna prava u Europi. Kada sam naime došla u komisiju, čula sam da moramo promicati jednakost. Ja sam pola svoga života živjela u režimu koji je nametao jednu jednakost. Jednakost u jednom smislu u kojem je govorila gospođa Šojdrova, u smislu uniformnosti. Dakle, živjela sam u društvu gdje nismo e, vidjeli ljude u kolicima i gdje se ne sjećam da sam e, ikada vidjela e, mentalno, e, ljude s mentalnim e, oštećenjima, e, oni su zapravo bili negdje skriveni, nevidljivi, jer nisu bili oni idealni jednaki socijalistički narod. Zato sam sebi također morala to pojasniti svojim kolegama da govorimo o jednakosti pred zakonom, da govorimo o načelu da svi imamo ista prava i obveze te također da imamo i obveze štititi slabije u smislu borbe protiv e, bilo kakve diskriminacije. A istovremeno mislim da je doista važno promicati raznolikost, pluralitet, dijalog, aktivno građanstvo ono što mislim e, kad kažem dijalog, znate da sam također odgovorna za rodnu ravnopravnost e, i borila sam se i za ratifikaciju Istanbulske konvencije. E, crkva odbacuje Istanbulsku konvenciju. Ja sam pozvala crkvu na dijalog. Htjela sam čuti njihove argumente. Mislim da je to također naša dužnost saslušati druga mišljenja i ne vidim nikoga tko bi želio ovo sredstvo iskoristiti za utišavanje bilo koga ko, tko ima drugačije mišljenje. Da, postoje neke ograničenja za slobodu govore. Možete reći da time možda neke ipak utišavamo. No, ja ću se uvijek e, boriti za utišavanje onih koji pozivaju na nasilje i ubojstva, pogotovo tamo gdje je to očigledno. To je lako se vidi s interneta i društvenih medija. Upravo zato mi e, tjeramo digitalne tvrtke na brisanje govora mržnje uz definicije govora mržnje koji može poticati nasilje u stvarnom životu. Da to e, brišu e, jer nikada neću braniti slobodu naroda, slobodu govora onih koji se zalažu za ubojstvo. ali onda se počinju relativizirati stvari, a to je opasno. Zato moramo promicati civilno društvo i dijalog, kako bi ljudi sami mogli definirati ono što je još u redu, a ono što se ne bi smjelo i moglo tolerirati. Pa ne bi trebali biti samo političari koji to definiraju. Potrebno nam je aktivno društvo. Zato mi je drago što imamo ovaj program za kojeg vjerujem da će se koristiti kao program pametnog financiranja koji će promicati razumne, dobre projekte koji će biti koji će pomoći društvu i jačati toleranciju i zajedničko razumijevanje e, ovog dijaloga, pluralnosti i raznolikosti. I bojim se da ćemo e, morati iznaći još e, neke druge načine da se demokracija razvija kao dijalog naroda. Govorila sam o internetu. Internet je fantastičan instrument također za razvoj demokracije i dijaloga a e, moj odgovor će uvijek biti promicati tehnologiju na korist društva. No također taj se e, prostor koristi i za e, jačanje mržnje i netolerantnosti kao i napade na ljude. Stoga ću na kraju sjećanja dobiti odgovor, e, odnosno izvješće i te tvrtke koje će me izvijestiti o nečemu što ja zovem e, zemljovid mržnje u Europskoj uniji. To je onaj meni uobičajenih e, osumnjičenih e, manjine da crkve e, dakle oni koji javno izražavaju svoje uvjerenja, vjerska uvjerenja, zatim gej zajednica, pa novinari, pa političari, u nekim zemljama suci. Tako da mislim da e, to je jedan od razloga zašto svakoga e, svakoga dana moramo razmišljati o imenima kao Joe Cox, Pavel Adamović, e, Jan Kucijak i brojne druge. Koliki će još mnogi E, postati žrtve te sve veće mržnje. Bojim se da ako ne zaustavimo tu mržnju, ona će samo ići dalje. Dakle, što učiniti suočeni s tom novom situacijom? Govorili smo o financiranju. Dakle, uvjerena sam da ako uspijemo promicati ideju, provući ideju digitalnog oporezivanja, dio tog prihoda treba se iskoristiti za obrazovanje, ne propagandu, nego obrazovanje, objektivno informiranje o našoj povijesti za rad sa mlađim generacijama kako bi mogli primijeniti sami kritičko razmišljanje i mogli raditi sami s informacijama kojim se podastiru. Tako da sam uvjerena da ako s jedne strane promičemo tehnologiju, moramo koristiti njezine prednosti a možda i e, vlastita sredstva e, Europske unije koja bi mogla doći recimo od poreza na digitalne usluge koji bi također mogli promicati vrijednosti o kojima govorimo. Ali mislim da je to put kojim ćemo onako morati krenuti. Zahvaljujem. Hvala. A sada gospođa izvjestiteljica ima na dvije minute riječ. Gospođa Valero, izvolite. Hvala. Dopustite da se zahvalim svima koji su izrazili svoje mišljenje, koji su uputili na to da se radi o vrlo važnom programu. Želim se zahvaliti komisiji na dobroj suradnji. Kada smo razgovarali o ovome programu, Dobili smo i također vrlo dobru tehničku pomoć kako bi iznašli rješenja za probleme na koje smo ukazali. No isto tako ja sada razmišljam o tome da je vrlo pozitivno što je povjerenica rekla da e, je potrebno mnogo novca, ali onda ona kaže s manje možete postići više. Vrlo je važno da imamo dostatna sredstva za cjelokupni program Naravno, mi želimo sredstva i za postojeće programe. Ne možemo postići više ako postojeći programi dobiju manje. Osim toga, potrebno nam je više sredstava za nove programa i nove aktivnosti. Jer sve to je povezano sa člankom drugim i stoga mi ovdje pokušavamo napraviti što više u okviru svih tih programa mi se nadamo da ćemo dobiti dostatna sredstva kako bismo mogli odaslati prave signale, a isto tako moramo pokriti i nova područja. Rečeno je da bi se e, ova nova područja mogla financirati iz nekih e, drugih fondova, primjerice iz socijalnog fonda i tako dalje, ali kada se radi o pravima i vrijednostima, o socijalnim pitanjima, onda je to doista teško. Teško je e, iznaći rješenje za financiranje kada se radi o fondu za obranu, to onda nije nikakav problem. 13 milijuna eura. To su dakle iznosi koji dolaze iz džepova poreznih obveznika. Ali kada se radi o pravima i vrijednostima, to je isto pitanje unutarnje sigurnosti Europe i zato je vrlo važno da u dovoljnoj mjeri financiramo prava i vrijednosti i postojeće programe isto tako treba financirati i nove programe jer na taj način ćemo poslati jasnu poruku mi se nadamo da ćemo voditi još puno dobrih rasprava da će uskoro započeti trijalog i nadamo se da neće biti nikakvih problema oko iznalaženja rješenja kada je primjerice riječ o organizacijama kojima su potrebna sredstva ali tu su i neka velika pitanja koja su još pred nama koje treba riješiti, no ja se nadam da ćemo biti uspješni u njihovom rješavanju. Puno hvala. Hvala. E, nadam se da je izvjestiteljica dobila dovoljno vremena da kaže sve što je htjela. Nije lijepo ako prekidate izvjestiteljicu. Nemojte to raditi. Puno hvala. Time je ova rasprava okončana, a sutra slijedi glasovanje. o alcuni annunci da fare, il primo riguarda un... No, imam još jednu obavijest. Gospodin Makukan napušta FDD i biti će neovisni zastupnik od 17. siječnja 2019. A druga informacija koju imam za vas je vezano uz SND. Naime, kandidature za odbore su sadržane u zapisniku i ako nema nikakvih daljnjih komentara, onda se te izmjene smatraju kao usvojene. A sada nam slijedi zadnja točka dnevnog reda, to je izvješće gospođe Harms. Radi se o programu pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u pogledu nuklearne elektrane Ignalina u Litvi. A sada riječ ima gospođa Harms na pet minuta. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, kolege, izvjestitelju u sjeni, gospođo povjerenice, dopustite da E, ako e, je možda od interesa za litavske građane ovo o čemu govorimo da ih pozdravim prije svega da pozdravim građane mjesta Vižiginas ja sam bila nekoliko puta u Vižiginasu i također u nuklearnoj elektrani Ignalina, e, da ime zadnjih 15 godina neprestano posjećujem tu nuklearnu elektranu, mi je postalo jasno koliko je to bila teška odluka o njezinoj razgradnji. Naime, Europska unija je izdala preporuku za vrijeme predpristupnih ugovora da se to nuklearno postrojenje razgradi. Ali isto tako želim reći da do dana današnjeg ja smatram da je ta odluka bila vrlo razumna i ispravna jer sigurnosni problemi u tom starom sovjetskom reaktoru na temelju naime u tom starom sovjetskom e, reaktoru je bilo mnogo problema koji se nisu mogli kontrolirati i koliko god da je to bila ispravna odluka, isto tako je bila ispravna i odluka da dođe do prijevremenog do prijevremene razgradnje i ta odluka je bila također povezana sa time da Europska unija ne smije troškove svaliti isključivo na ovu malu zemlju Litvu, već i da sama sufinancira troškove razgradnje jer tu se radi o velikom pritisku iz Moskve. Naime, e, Litva je bila prije okupirano područje, a danas govorimo o povjerenju, govorimo o pouzdanosti datog obećanja Europske unije i drago mi je da se Europska unija drži obećanja i predviđena suma za idući višegodišnji financijski okvir za sedam godina neće ostati na razini kao što je to predloženo, već će se povisiti za 700, na 780 milijuna. Dakle, treba osigurati financiranje za razgradnju kako bi do 2026. odnosno 2027. razgradnja bloka A odnosno bloka B oba reaktora mogla biti započeta. Ono što je vrlo važno kada je riječ o sutrašnjem glasovanju o ovome pitanju je odnos između e, financiranja sa strane Litve i sa strane Europske unije. Dakle, to treba biti na razini na kakvoj je danas, dakle taj odnos u sufinanciranju. Uprava odnosno voditelj e, nuklearne elektrane e, i Ignaline e, vrlo dobro radi svoj posao, dakle ta elektrana je u dobrim rukama jer ova razgradnja je povezana sa mnogim rizicima, ali isto tako potrebno je osigurati transparentnost financija, a mislim da je financiranje u ovom slučaju doista transparentno. Litva se u međuvremenu na referendumu odlučila za potpuno e, izlaženje iz napuštanje nuklearne energije i stoga bi nam to svima trebalo biti jasno i to ne treba samo pohvaliti već i ova današnja odluka koju ćemo donijeti vezano uz Ignalinu, e, tu odluku treba povezati sa dosljednim angažmanom e, protiv gradnje nuklearne elektrane u Bjelorusiji jer tamo se želi izgraditi vrlo rizična nuklearna elektrana, ona je skoro gotova, a europski E, test koji je proveden u Ostrovicu je ukazao na rizike, a mi ne znamo kako e, se ti rizici mogu kontrolirati. Radi se o postrojenju koje je također izloženo potresima, odnosno e, nije moguće dodatno opremiti nuklearno postrojenje kako bi bilo sigurno od potresa i stoga se ja zalažem za to da budemo vjerodostojni kada je riječ o obrani sigurnosnih interesa i kada je riječ o nuklearnim rizicima koji dolaze iz Bjelorusije. Puno hvala na vašoj pozornosti. Puno hvala, a sada riječ ima gospođa povjerenica Jurova. Izvolite predsjedniče, uvaženi zastupnici, zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Harms na uvodnim napomenama i odboru ITRE na izvješću koje je usvojeno 21.11. Komisija je zahvalna na današnjoj raspravi i pozdravlja glasanje o razgradnji i o drugom o drugoj razgradnji koja je danas održan također. Nešto e, da kažemo najvažnije stvari, a to je sigurnost europskih građana od ključne je važnosti nama svima i doprinosi zastupnika pokazuju također i e, vašu prednost tom načelu. Tu je potrebno primijeniti najviše standarde sigurnosti, transparentnosti, rizika troškova, te također e, hitna e, razgradnja, e, a ne e, prebacivanje ovog tereta na sljedeće generacije. Program Ignalina doprinosi znatnom smanjenju u razini radiološke opasnosti i rizika za javnost kao jer se sada nuklearno gorivo pre, vadi iz reaktora i u sigurno suhi pohranu. Znatni je napredak postignut u e, razgradnje goreme instalacije te radioaktivnog otpada, a i njegovom zbrinjavanju. A to ne bi bilo moguće bez dugoročne financijske potpore Europske unije koja je krenula već 2001. i u predpristupnoj fazi u Litvi u e, tom je trenutku Europska unija zatražila od Litve da zatvori svoju jedinu nuklearku, veću verziju Černobilskog motela i obećala je dati financijsku potporu za ublažavanje posljedica. E, financiranje razgradnje Ignaline pitanje je solidarnosti s Litvom i komisija je predana tom načelu. Do kraja 2020. Unija će isplatiti gotovo 1,9 milijardi eura financijske potpore, a prijedlog komisije e, ide u, u smjeru daljnjeg nastavka odgovarajuće potpore u budućnost. Temeljem plana razgradnje za Ignalinu komisija predlaže početak razgradnje nuklearnog e, reaktora e, i te u skladu s preporukama revizorskog suda zacrtava maksimalnu razinu sufinanciranja od strane Europske unije što će ukloniti nesigurnosti i povećati prihvaćenost projekta od strane korisnika. Ovaj projekt je prvi e, ove vrste i e, to na nikad ranije viđenoj razini zahtijevati će uključivanje najboljih nuklearnih stručnjaka to je, se održava u visokom prioritetu financiranja tih aktivnosti. To će stvoriti visoko relevantno iskustvo i know-how koji će biti od koristi za druge projekte u Uniji te rezultirati većim razinama sigurnosti diljem Europske unije. Upravo je ključ u dijeljenju znanja i solidarnosti to je ona najveća dodana vrijednost Unije njeznim građanima. Zahvaljujem. Hvala. U svakom slučaju, hvala vam puno na ovome. A sada u ime klubova za EPP, gospodin Langen, izvolite minutu i pola. Hvala. Prvo se želim zahvaliti izvjestiteljici. Mi smo e, puno raspravljali o financiranju i na kraju smo se dogovorili sa 61 glas za, dva protiv na odboru za industriju, ali Litvi je potrebna pomoć. Oni, se moraju, oni su se morali obvezati u okviru predpristupnih pregovora da će razgraditi postrojenje. Povjerenica je upravo rekla da je za 1,9 milijardi već potrošeno, a sada trebamo dodatnih 780 milijuna kako bi zatvorili ovu financijsku e, razliku. Dakle, e, ta razlika iznosi 1,6 milijardi. Dakle, radi se o vrlo velikom projektu koji sada Europska unija mora financirati. Mi smo se dogovorili da želimo pomoći Litvi, naravno mm, uz gospodarski prihvatljive uvjete, ali ja moram kritizirati komisiju. Komisija je E, predložila 552 milijuna za isti program, a Litva je zatražila 780 milijuna i mi smo se na kraju dogovorili oko ovog iznosa koji je predložila Litva, zatražila, zato što Europska komisija nije mogla izraditi jednu razumnu kalkulaciju. I na koncu smo sa povjerenikom Oettingerom i sa ministrom za energetiku u Litvi i ja kao izvjestitelj smo svi skupa pregovarali i do glasovanja u parlamentu smo trebali izraditi kompromis. No na kraju nismo postigli kompromis i zato ćemo mi podržati ovo izvješće, ali još uvijek ostaju nam ta otvorena pitanja. Puno hvala kolega, a sada u ime SND-a Riječ ima gospodin Korumbašev. Izvolite. gospodin predsjedatel. Hvala. Gospodine predsjedniče, naš prijedlog će uključivati financiranje umjesto 80% na 86%. Zahvaljujem e, i glavnoj izvjestiteljici gospođi e, Harmste, također i gospodinu Werneru Langeu. Jako smo dobro zajedno surađivali. Ovo je jako E, važan e, znači fail. Radi se o Litvi, no isto tako i o Rumunskoj i Bugarskoj zajedničkom istraživačkom centru Europske unije. Kad govorimo o zajedničkom istraživačkom centru Europske unije, tu trebamo imati isto tako i širenje dobrih praksi i saznanja vezano uz rastavljanje nuklearnih postrojenja. Radi se o društvima e, isto tako i Bugarske, Slovačke i Litve i u tom smislu bismo željeli zatražiti od komisije da uzme u obzir e, veću svotu od 780 milijuna eura. Neke stvari ne mogu biti predmet kompromisa. Hvala litavskim kolegama koji su zatražili riječ u ime ECR-a. Gospodin Tomaševski, jedna i pol minuta, izvolite. Gospodine predsjedniče, danas raspravljamo o uredbi vijeća povezano s, s programom u pomoći razgradnji nuklearnih postrojenja. Moramo E, pomoći Litvi da se pridržava najvećih standarda sigurnosti. E, kad govorimo o nuklearnoj sigurnosti, razgradnja ovog nuklearnog postrojenja je jako važna, posebno što se tiče tehničkih karakteristika reaktora. Imamo i dva e, reaktora istih karakteristika iz sovjetske ere kao i u Černobilu. Ovdje govorimo o rastavljanju znači jezgre grafitnog reaktora. To je jako osjetljiva i važna operacija. Ako za tomu ako tome ne damo dovoljna sredstva, onda ćemo imati povećanje svih e, troškova cijelog programa, e, programa i do, time bismo doveli u pitanje i e, sigurnost cijelog projekta. Litva ne može sama odgovoriti na zahtjeve, ona je izložena i dodatnim troškovima koji se tiču razgradnje nuklearnih postrojenja. E, nuklearna elektrana je najveći e, poslodavac i u tom smislu smo imali i e, također veliku nezaposlenost u gradu Visanagisu. Mm, općina je morala uložiti dodatna sredstva za potporu nezaposlenima i u tom smislu moramo eh, i povećati eh, sufinanciranje. Hvala. Sad gospodin Rope u ime zelenih. Izvolite. Hvala. Još jednom želim zahvaliti dragoj kolegici Rebeki Harms iz kluba zelenih. Jako nam je drago što je ovo izvješće o nuklearnoj elektrani Ignalina njoj dodijeljeno. Jako mi je drago da ITRE nije podržao prijedlog komisije jer imali bismo smanjenje podrške od strane EU-a programu razgradnje nuklearnog postrojenja, a Litva bi morala e, povećati svoje financiranje. U ovom trenutku imamo 14% sufinanciranja, a 20% e, bi značilo dodatno opterećenje za Litvu. veće financiranje se treba osnivati na detaljnoj procjeni koju bi vodili i proveli međunarodni stručnjaci. Kad govorimo o razgradnji, Litva se suočava sa demografskim socijalnim problemima. Dugo sam bio gradonačelnik e, regije Ignalina i e, znam e, koliko je Litva posvećena problemima nezaposlenosti, javni sektor i tako dalje. Sve to predstavlja problem i moramo u tom smislu osigurati dodatna sredstva. Zahvaljujemo e, kolegama na tome da će e, glasanje sutra biti znak povjerenja koje će građani nama dati. Hvala. A sada gospodin Guoga, jedna e, i pol minuta. Hvala. Zahvaljujemo izvjestiteljici na izvrsno obavljenom poslu. Imali smo e, znači taj rezultat povećanje sufinanciranja e, budući da je komisija to željela smanjiti. Nadam se da će komisija taj prijedlog e, parlamenta uzeti u obzir i da ćemo osigurati da se ti e, zgrozni reaktori konačno zatvore i rastave. Da, ako iznađemo rješenje, onda ćemo moći postići napredak. Ljudi to očekuju. Da, 14% e, je ono što si država može priuštiti i naravno spremna je financirati u toj visini. A nadam se da će e, komisija za to imati razumijevanja. Hvala kolegi Goga. A sada gospodin Balčitis, jedna minuta SND. Gospodine predsjedniče. U moje ime želio bih zahvaliti izvjestiteljici gospođi Harms te također i izvjestitelju u sjeni Peteru Kurumbaševu. Zahvaljujem kolegama iz drugih klubova koji su nas podržali jer svačaju kakva je situacija u e, Litvi. Znamo koliko je ova razgradnja težak posao i nadam se da će to e, tu poteškoću e, komisija uzeti u obzir u sljedećem VFO-u. To je teret ne samo za Litvu, nego također i za cijelu Europsku uniju. Mi smo odgovoreni i za odgovorni i za sigurnost naših ljudi, no također i za rastavljanje ove, ovih reaktora i ove elektrane. E, ovaj prijedlog ide on kraj e, i u suprotnom pravcu od onoga što stoji u protokolu četiri. A komisija ako smanji e, financiranje od strane EU-a, onda će ići u suprotnom smjeru od svojih obveza mogu reći da se radi o jednoj od najvećih europskih i globalnih e, nuklearnih e, postrojenja. Hvala. Sad gospodin Uručev, jedna i pol minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo povjerenice, dragi kolege, pozdravljam ovu uredbu i dobre amandmane koje je predložila gospođa Harms Time se želi e, e, zadržati i dalje ista stopa sufinanciranja od strane Europske unije u ovom procesu razgradnje e, nuklearne elektrane Ignalina. Trebamo uzeti u obzir stručno mišljenje, te također moramo imati na umu realistične rokove. Ne smijemo dopustiti prekid aktivnosti. Ni u kojem slučaju radi se o kompliciranom e, postupku e, rastavljanja i dekontaminacije reaktora. Moramo e, spriječiti bilo kakvu opasnost za E, za sigurnost građana. Nadamo se da ćemo imati učinkovitije korištenje sredstava. E, isto tako e, zalažem se za zadržavanjem ovog omjera sufinanciranja 86% i 14%. E, s jedne i s druge strane. Da, to je e, već sada veliki teret za državu, a povećanje tog e, udjela Litve bi značilo još dodatni teret i za samu državu i za građane. Hvala. Dragi kolege, a sad gospođa Gresla, jedna minuta, izvolite. Hvala, odbor za nadzor proračuna je posjetio sve tri nuklearne elektrane i pozabavio se razgradnjom, pa tako i gnalinom u lipnju 2018. Ja sam bila već dva puta tamo, ja shvaćam da su kolege doista zainteresirane za dodatna sredstva i komisija je doista ovu stvar učinila prejednostavnom i to nije dobro. 2009. imali smo međunarodnu studiju izvedivosti kada je riječ o alternativi razgradnji nakon što su određeni elementi uklonjeni iz nuklearne elektrane i 2010. je objavljen natječaj koji je potom povučen uz odobrenje Europske komisije i time je cijela priča završena. Ja moram reći da će Ignalina uvijek ostati e, uvijek e, ostati e, lokacija gdje je stajala nuklearna elektrana. Tu ne možemo ništa. Hvala puno. Dragi kolege, a sada slijedi spontano javljanje za riječ. Započinjemo sa gospodinom Pošpišilom. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam proučio ovaj slučaj i smatram te sam e, uvjeren da su zahtjevi Litve opravdani. Moramo e, zadržati ove e, postojeće stope su sufinanciranja 36% EU i 14% sa strane Litve. Ja, jako eh, je važno da ne gledamo negativno na određene stvari, a možemo reći da politički imidž je puno važniji od eh, manje ili više sredstava koje ćemo eh, uložiti u to. U Litvi Eh, građani eh, trebaju eh, vidjeti da EU, e EU je spremna ih podržati. Hvala. A sada gospodin Marijas, jedna minuta, izvolite. Hvala. Vrlo je važno da nuklearna elektrana u Ignalini bude razgrađena jer već je rečeno to su doista stari reaktori poput onih u Černobilu a nešto slično imamo i u Slovačkoj, sličnu situaciju u a isto tako i u Bugarskoj u Kozloduju i tamo se radioaktivni elementi e, odvoze u Bugarskoj, tamo se skladište. Dakle, radioaktivni elementi koji će nastati nakon raz izgradnje elektrane u Ignalini. Mene zanima gdje će se oni odlagati na Kosovu, Skopju, gdje? Dakle, potreban nam je odgovor na to pitanje, ali to je vrlo važno pitanje. Važno je kako će se radioaktivni elementi skladištiti. Slažem se s ovime što je rekla gospođa Harms. Dakle, kada je riječ o nuklearnim elektranama, odnosno elektrani u Turskoj, ona je isto vrlo važna za Europsku uniju i tu moramo nešto učiniti, a ne da nakon nekoliko godina ovdje ponovno moramo raspravljati o toj temi. Dakle, Europska unija će tada morati platiti i za razgradnju elektrane u Turskoj. Hvala. A sada u ime komisije riječ ima gospođa Jurova. Gospodine predsjedniče, dragi zastupnici, od 2001. godine Europska e, unija je konstantno doprinosila razgradnji e, nuklearne elektrane Ignalina. I to onako kako to stoji u ugovoru o pristupanju e, Litve Europskoj uniji. Imali smo isto tako i raspored aktivnosti do 2038. godine kad će sva postojeća e, postrojenja biti maknuta te e, sav otpad zbrinut. U skladu sa ovim rasporedom komisija e, predlaže da se znači pokrije pokriju svi troškovi do 2027. godine što se tiče proračuna ne mogu vam ništa obećati nemam tu na nadležnost ni tu moćnost u svakom slučaju ću izvijestiti o, vijeće o ovoj raspravi i isto tako komisiju o ovoj raspravi. Želim e, zahvaliti e, na obavljenom poslu, te ćemo podržati ovaj paket što je više moguće. Hvala, gospođo povjerenica. Sada gospođa izvjestiteljica Rebeka Harms ima riječ. Izvolite. Dopustite mi samo jednu rečenicu vezano uz ovo što je rekla gospođa Gresle. Dakle, sigurnost je svakako na prvom mjestu, ali i naš cilj je da se što prije vratimo zelenoj livadi, no ako se zalažemo za prebrzu razgradnju, onda to možda može dovesti do nekih problema, iako u Litvi ima doista dobrih razloga za razgradnju. Još bih rekla gospođi povjerenici da je to doista onako kako je to rekao gospodin Langen. Dakle, ne smijemo imati nekakvu proizvoljnu promjenu strategije kada je riječ o financiranju i to od strane Europske komisije kao što se to već i dogodilo i mi e, moramo e, vidjeti htjeti, odnosno um, moramo se pobrinuti da uh, izgradimo povjerenje, da zadržimo vjerodostojnost i da postoji povjerenje između Litve i Europske komisije i ja tu apeliram ne samo na vas, već i na vijeće jer to neće biti samo odluka Europske komisije, već će i vijeće odlučivati o vjerodostojnosti e, kada je riječ o građanima u Litvi, njihovom povjerenju u Europsku komisiju. Još jedan puta vam želim zahvaliti kao izvjestiteljica u Sjeni. Hvala vam puno. I time je rasprava okončana. Glasovanje će se održati sutra. Sutra će se e, održati sastanak e, planarnog zasjedanja od 9 do 15 i od 15 do 16 sati. E, dnevni red je objavljen i naći ćete na mrežnoj stranici Europskog parlamenta i time završavamo plenarno zasjedanje. Laku noć.